za danas. E, uzet ćemo samo kratku stanku kako bi povjerenica Georgijeva mogla zauzeti svoje mjesto. Ne morate se žuriti, imamo dovoljno vremena. i think everyone is in place so our next item on the Hvala vam lijepa prelazimo sada na raspravu vezanu uz tajništvo nadzornog odbora OLAF-a dajem riječ gospođi Gresle. izvolite E, gospođo potpredsjednice, hvala vam lijepa. Ova manja izmjena uredbe o olaf s kojom se danas bavimo pokazuje e, da su e, institucije u Briselu sposobne djelovati. E, samo 12 tjedana nakon podnošenja prijedloga komisije imamo e, dogovorenu izmjenu. Molim da sutra date svoj pristanak, svoju suglasnost. Zahvaljujem komisiji, ali pone prije vijeću i nizozemskom predsjedništvu na učinkovitosti. Odličan rezultat, nešto što treba slijediti kao primjer. Ovom izmjenom e, e, uvodimo važnu izmjenu e, uredbe Olafa koja je na snazi od listopada 2013. E, tajništvo e, Nacionalnog odbora OLAFA u kojem radi osam zaposlenika e, koje je do sad bio, bilo sastavni dio OLAFA izdvaja se iz te službe i ulazi u organizacijsku strukturu komisije. Do sada smo dakle imali situaciju da su službenici Europske unije koji su radili za visoke dužnosnike Nacionalnog odbora bili podređeni glavnom direktoru OLAFA. Dakle, upravo onome čiji rad treba kontrolirati nadzorni odbor i naravno da postoji opasnost povezana sa pitanjima lojalnosti, sukobom interesa i tako dalje. Sada uklanjamo taj nedostatak i nadamo se da ćemo time ojačati neovisnost nadzornog odbora. E, iznimno je važno osigurati da e, nadzorni odbor može djelovati učinkovitije i kako bi došlo do poboljšanja moramo osigurati da ne postoje nikakve prepreke. E, važno je da tajništvo i dalje radi u istim prostorima OLAF-a kako bi imalo pristup osiguranoj i tajnoj dokumentaciji i informatičkim sustavima. E, potrebno je osigurati i opremu i broj ljudi koji već rade i potrebno je poduzeti mjere e, kako bi se zaštitili zaposlenici i spriječili potencijalni sukobi interesa i nedostaci. E, komisija će sutra iznijeti jednu izjavu kojom jamči sve to. E, ovdje bih e, također željela iskoristiti prigodu i reći da je ova izmjena istodobno i dokaz velike pogreške. E, ovom izmjenom ograničava se svemoć glavnog direktora Olafa. Žalosno je da je ova izmjena sa ovim sadržajem bila potrebna nakon 17 godina. To je jasan dokaz nedostatka profesionalnosti i nedostatka kvaliteta upravljanja korektnosti glavnog direktora u odnosu na zaposlenike i nadzorni organ. E, uvijek iznova su se pojavljivali problemi, ali toliko izraženi kao u proteklih 24 mjeseca e, to je nešto potpuno novo i ovom izmjenom reagiramo na to. E, točno ćemo pratiti što se dalje događa kako se ne bi urušila prava nadzornog odbora. E, loš je znak da moramo donijeti ovu izmjenu. E, veliki problemi u Olafu i u svezi s glavnim direktorom zahtijevaju promptno djelovanje komisije bez obzira na žalbe e, u postupku oko ukidanja imuniteta i neovisno o istragama belgijskih organa. Moramo se dalje baviti ovim pitanjima i zato je jako važno osnažiti prava svih sudionika u postupku kako bi postojala veća razina jasnoće što se tiče administrativnih istraga, a pritom moramo uzeti u obzir i e, nejednakost oružja u dosadašnjem postupku. Molim vašu suglasnost i zahvaljujem. Hvala lijepa. Sada dajem riječ gospođi Georgijevoj. Hvala gospođo predsjedateljice. Ja zaista želim zaraditi zahvaliti gospođi Gresle izvjestiteljici na uloženom trudu kako bi ovaj prijedlog uistinu danas bio predmetom rasprave. Mi smo te prijedlog iznijeli četvrti ožujka u komisiji i Zastupnici u Europskom parlamentu su zapravo reagirali i ovo je vrlo brzo postignut zajednički cilj među tri institucije i želim zahvaliti predsjedniku nadzornog odbora i svim članovima na aktivnostima koje su poduzete vezano uz cilj ovoga prijedloga. A cilj prijedloga jest osnažiti Olafovog nadzornog odbora tako što će se vrlo jasno odvojiti tajništvo odbora i njegov proračun od službe e, čiju, čiji rad moraju nadzirati. Nadzorni odbor, moram to naglasiti, bio je vrlo aktivan. Predsjedatelj nadzornog odbora i članovi uistinu su koristili vlastite nadležnosti nemamo materijalnih dokaza da je došlo do potkopavanja neovisnosti odbora, ali sama percepcija da postoji miješanje u njihovu neovisnost nešto je što izaziva zabrinutost. Mi smo vrlo pozorno saslušali zastupnike Europskog parlamenta, zastupnike nadzornog odbora i željeli smo se pobrinuti da iznjedrimo jasno rješenje za ono što se smatralo potencijalom ograničavanja neovisnosti. I upravo zato dali smo prijedlog da stvari zažive na vrlo praktičan način. Proračun nadzornog odbora već je u nadležnosti PMO-a, a isto tako od trenutka e, primjene e, izmijenjene i dopunjene uredbe i tajništvo će također biti pod PMO-om. To je nešto što će omogućiti da organizacijski i proračunski aspekti ne utječu na neovisno funkcioniranje tajništva ili odbora, niti na njihov proračun ili broj osoblja. Kako bismo bili sigurni da je situacija jasna, Dogovorili smo se da će Europska komisija dati izjavu vezanu uz tu temu sutra i da će se također glasovati o ovom prijedlogu. Želim samo još jednom reći da je Europska komisija predana i odlučna da učini sve što je moguće kako bi institucija koja je toliko važna poput Olafa i njezin nadzorni odbor bili u potpunosti u mogućnosti neovisno djelovati i u tome imali našu potporu. Hvala gospođo povjerenice, a sada dajem riječ gospodinu Sarvamu jednu minutu. Minutu i polo, prostite. Gospođo predsjedateljice, uvažena povjerenice, kao prvo želim pozdraviti zdravi razum koju je pokazala, koju je pokazala komisija i hrabrost i snagu izvjestiteljice. Pogledamo li pobliže ovu situaciju, zapravo se radi o čudnoj borbi protiv nečega, protiv čega se zapravo inicijalno ne bismo niti trebali boriti. E, nadzorni odbor treba vršiti nadzor nad adekvatnom provedbom olaf zadaća i kao takav mora biti neovisan u svojem djelovanju što znači da i odbor i njegovo tajništvo moraju biti neovisni od Olafa i upravo zato treba jamčiti odgovarajuće financiranje izravno od strane komisije koje je odvojeno od Olafovog proračuna. To je meni prilično jasno i dobro je da komisija također razmišlja na ovakav način. No, kada govorimo o pitanju rada tajništva i treba li tajništvo biti fizički prisutno u samoj zgradi gdje je nadzorni odbor i Olaf ili ne, želim biti što je jasnije moguće. Mi se ovdje bavimo vrlo ozbiljnom stvari u Europskoj uniji. Maknuti tajništvo iz iste zgrade koristeći se umjetnom argumentacijom još je jedan napad na Olaf. Olaf se treba fokusirati na aktivnosti koje se tiču istraga unutar Europske unije vezano uz korištenje sredstava Europske unije. Ne smije se opterećivati ovakvim stvarima. Efikasno funkcioniranje odbora traži prisustvo i stalni kontakt sa Olafovim uredom i upravo zato važno je da tajništvo i dalje bude smješteno u Olafovoj zgradi. Želim čestitati izvjestiteljici što se pobrinula da zdravi razum prevlada. Hvala. Dvije minute, gospođa Jala Sender. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Želim reći da mi je drago što je došlo do brze promjene u tekstu uredbe koja se bavi vrlo opsežnim problemom vezanim uz nadzorni odbor Olafa. Radi se o logičnim stvarima o kojima se u ovom domu raspravlja već nekoliko godina, a ovaj je problem s vremenom i postao toliko ozbiljan zbog nekih novonastalih okolnosti da se čak u određenom trenutku pokušalo utjecati na e, pravo na odricanje od imuniteta ravnatelja Olafa. Nadzorni odbor treba biti u stanju obavljati svoju zadaću koja je štititi neovisnost Olafa od komisije i druge dvije institucije te poštivati preporuke europskog e, nadzornika podataka. Želim samo reći da imam određenu rezervu vezano uz ovo brzo rješenje, iako ga u načelu podržavam, vezano uz činjenicu da bi nadzorni odbor na ovaj način trebao biti pod komisijom, a istovremenom neovisniji. Kako će članovi nadzornog odbora raditi? To je pitanje koje se postavlja. Mislim da mora biti jasno rečeno unutar kojih se okvira kreću kad ih se stavi pod kapu komisije. Hvala. Minuta gospodin Arnot. Hvala lijepo predsjedateljice. Ključno je da ured koji se bavi borbom protiv prijevara uvijek bude nepristran. To je naravno nešto što tijelo koje mora imati najveću vjerodostojnost, tako da je doista nužno da ono bude neovisno kao i njezino tajništvo. Konačno, jednom moram reći da su da se čini da amandmani odbora imaju najbolju namjeru i pokušavaju se pobrinuti da stvari stave na svoje mjesto. Komisija se ne smije uplitati u nadzorne funkcije nadzornog odbora. Dakle, mislim da doista postoji mnogo pozitivnog u ovom prijedlogu. Da li on ide dovoljno daleko i možemo li u potpunosti biti jasni, transparentni što se tiče neuplitanja i neovisnosti? To je nešto što nisam toliko siguran. Hvala vam, zastupnik Hvala gospođo predsjedateljice. Olaf je nastao nakon skandala koji je zapravo doveo do pada e, komisije u Briselu prije 17 godina. Trebao je dati moralnu podlogu Europskoj e, uniji u borbi protiv korupcije. To je u potpunosti promašeno. Nedavno smo imali prilike vidjeti da je diplomatski imunitet e, ukinut e, na zahtjev e, Belgijskog suda. Odbor od pet neovisnih osoba trebalo bi vršiti nadzor, neovisni nadzor nad Olafom, ali nije uspio odbaviti svoju zadaću zato što ovisi o Olafu pod čim je proračunom i zato što ravnatelj Olafa odbija pristup podacima što je zastrašujuće. Ja se veselim prijedlogu koji bi trebao pojačati neovisnost nadzornog odbora, ali mislim da treba ići još i korak dalje. Olaf je jednostavno e, potrošio sve kredite i mislim da je važno da ga se ugasi te da se krene sa novom organizacijom koja će biti novo uspostavljena i koja će se temeljiti na zdravim temeljima i načelima. Hvala. Zastupnik Hvala vam lijepo, gospođo povjerenice rezolucije. Prije godinu dana osvojili smo rezoluciju kojom smo zahtijevali ured javnog tužitelja. Olaf nije sposoban provoditi istrage, ne može nadzirati povjerenike, iako svi znaju do kolike razine ide zloporaba u toj službi. Ravnatelj Olafa suočen je s nekim optužbama i ne znamo da li njegov imunitet ukinut ili nije. Postoje određene optužbe i povjerenika. A sada vi tvrdite da ste započeli sa procesom revizije u ožujku. Dakle, sada se mm, bavimo fizikalnim odvajanjem tajništva, što je doista smiješno. Cijeli nadzorni odbor trebao bi biti zamijenjen i potrebna je radikalna aktivnost, a ne rasprave od toga gdje bi tajništvo trebalo biti locirano. Hvala. Zastupnik Štehovski. Poštovana gospođo predsjednice, Mogao bih e, ponoviti zapravo sve ono što je rekla kolegica prije mene. Međutim, gospođo povjerenice, e, želio bih e, još jednom istaknuti da su nam prvi prioritet transparentnost i integritet, a to se odnosi i na komisiju i na pučane. I upravo zato moramo imati procedure koje će osigurati da postoji e, uspješno tijelo koje se bori protiv prijevara i to tijelo, OLAF, mora biti neovisan, a isto tako nadzorni odbor mora biti samostalan u svom radu kako bi mogao intervenirati ukoliko e, dođe do pogrešaka u radu Olafa i upravo zato je uloga tajništva e, nadzornog odbora iznimno važna a sve to su važni elementi za osiguranje transparentnosti u radu Olafa. Hvala. Zastupnica Pitera, jedna minuta. Zahvaljujem. U više navrata Europski parlament i tražio od komisije da uvede uredbu kojom bi se osnažila neovisnost nadzornog odbora Olafa. Za sada imali smo određene zadrške vezano uz to uz njihovu neovisnost. Jasno je da kada nadzorno tijelo ima nekakve financijske ili osobne veze sa tijelom koje kontrolira kakva je situacija. Moguće su i logične sumnje. Ažuriranje ove uredbe bilo je nužno kako bi se uklonila bilo kakva sumnja. promjene u proračunskim stavkama omogućit će ovu neovisnost i zahvaljujem povjerenici što je saslušala parlament u tom smislu. Zahvaljujem za spontanaljenje za riječ. Zastupnik pospišil jedna minuta. Zahvaljujem. Vrlo sam pažljivo slušao ovu raspravu i moram reći da mi u Češkoj ozbiljno shvaćamo neovisnost Olafa. To nije ništa što bi bilo na teoretskoj razini. Pitanja sukoba interesa e, naše predsjednice su nešto čime se bavi Olaf i tu mora postojati potpuna e, neovisnost kako bi češka javnost e, u ovom predmetu prihvatila donesenu odluku. To može utjecati i na političku stabilnost u Češkoj i upravo zato zahvaljujem e, izvjestiteljici i gospođi povjerenici na tome što posvećujete dužnu pozornost ovoj temi. Ovo nije teoretski problem, problem neovisnosti, to je sasvim praktičan problem koji će kod nas imati konkretne političke implikacije. Hvala. Zastupnik Marijas. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Olaf je korisna služba za Europsku uniju, te mora funkcionirati uz potpunu transparentnost. Nadzorni odbor Olafa kao i njegovo tajništvo trebaju raditi zajednički i izbjegavati bilo kakav oblik sukoba te mogućnosti sukoba interesa. Njihov obavljanje pitanjima prijevara mora objediniti transparentnost sa učinkovitošću što se tiče pitanja poput izbjegavanja i utaje poreza. No zapravo tako je došlo do gubitaka od preko 3 milijuna eura za Europsku uniju, no to je poboljšanje u usporedbi sa prethodnom godinom. No nije dovoljno učinjeno kako bi se izbjeglo izbjegavanje plaćanja poreza i UTE poreza koju provode velika poduzeća, tako da je važno da Olaf radi na aktivniji način kako bi se borio protiv ovih pitanja. Hvala. Zahvaljujem se da riječ ima povjerenica Georgijeva. Hvala vam na komentarima i stavovima. Čuli smo neka pitanja upućena komisiji prije svega što se tajništva tiče, hoće li i dalje biti locirano, smješteno na same zgradi Olafa, potvrdila bih da da, tajništva će biti smještena u zgradama u kojima se nalazi radi Olaf i imat će puni pristup informacijama koje su na raspolaganju. Nadalje imali smo pitanje, odnosno zabrinutost oko toga Mm, da li će to tajništvo biti upijeno, uključeno u komisiju. Želim biti ovdje jasna, ozbiljno smo razmotrili pitanje odgovarajuće raspodjele, razmotrili smo cijeli niz mogućnosti od naših službi ljudskih potencijala do općeg tajništva PMO-a i odlučili smo se da će taj PMO ured biti odgovarajući jer se radi o uredu koji nema nikakve obveze vezano uz izradu politika i dobra je lokacija za administrativnu dužnost, dakle dodjeljivanja zadataka tajništva u kojima se proračunske stavke e, mogu određivati te gdje ljudi mogu raditi bez ikakvog oblika uplitanja u rad tajništva. Šef tajništva za to će biti nadležan, zadužen i kada pogledamo cjelokupnu službu, radi se doista o najneutralnijem mjestu koje se nikako ne upliče u aktivnosti i rad koji smo mogli naći, zbog toga smo se za to i odlučili. Čuli smo komentar da je lokacija tajništva važna, no mnogo je važniji sastav nadzornog odbora iz tražilo se neke zamjene u tom odboru, kao što gospođa Gresle dobro zna, rekla bih samo da smo preuzeli na sebe ovaj zadatak identificiranja budućih članova nadzornog odbora, vrlo ozbiljno, nedavno smo se složili oko pet novih članova koji će imati svoje funkcije kada mandat trenutnih e, članova istekne, plus imam jednu pričuvnu listu sedam vrlo kvalificiranih osoba. Smatramo dakle da smo sada institucionalno govoreći u dobroj poziciji za formirati jedan nadzorni odbor koji će biti u potpunosti kompetentan i provoditi posao koji je povjeren. nismo se previše brinuli pitanjem kako će doći do ove tranzicije, jer smo uvjereni da ljudi koji su stavljali na popis pet članova, te na pričuvni popis, da svaki od njih može vršiti svoju dužnost, te će proces biti finaliziran u dolazećim danima uz naravno doprinos svih tri institucija. Hvala. Hvala vam, izvjestiteljica, zastupnica Gresla ima riječ. Hvala lijepa. Zahvaljujem i svim kolegicama i kolegama koji su iznijeli svoje komentare. E, Svi jednim dijelom imate pravo. Doista se radi o vrlo složenom problemu. Gospođo potpredsjednice, vi ste prva povjerenica koja je sada doista riješila ovaj problem ili barem pokušala riješiti ovaj problem. Ne smijemo zaboraviti da je danas važan novi početak u odnosima novog nadzornog e, organa i sve ono što smo poduzeli nadamo se će ići u pravom smjeru i donijeti potrebna rješenja. E, nadovezala bih se na ono o čemu je govorila kolegica Jala. E, nije važan samo nadzorni odbor, nego i svi dionici i svi mi moramo osigurati da taj nadzorni odbor dobro funkcionira i upravo zato e, su važni dobri odnosi puni povjerenja sa parlamentom i vijećem. U svjetlu ovih poteškoća čovjek bi mogao početi filozofirati, međutim e, moramo dalje raditi i vidjeti e, kako popuniti postojeće pravne praznine. A E, tu spada i pristup nadzornog odbora dokumentaciji, a tu se radi i o podnošenju završnog izvještaja u odnosu na određene osobe koje su predmet istrage OLAF-a. One moraju dobiti završni izvještaj zato što to nije u skladu s vladavinom prava da se provode istrage i da postoje optužbe protiv kojih se ljudi ne mogu braniti. To je ono na čemu moramo raditi. Ja mislim da smo stekli određena iskustva što se tiče predstojeće reforme OLAFA. E, postoji velika šansa sa Europskim uredom e, javnog tužitelja i to će biti novi institucionalni ustroj u suradnji sa tim uredom. E, ne mislim da će se neke nedostaci riješiti sami od sebe, međutim moramo poduzeti određene mjere i uložiti trud kako bismo došli do pravog rješenja. Hvala.